Einen schönen guten Dobar dan, dame i gospodo. Nastavljamo sa zasjedanjem. Kao prvo ćemo prijeći na zapisnik sa jučerašnje sjednice. Zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni dokumenti su sada na raspolaganju. Imali nekakvih primjedbi vezanih u zapisnik? Je li to primjedba? Ne razumijem vaš znak. Onda ću pretpostaviti da to nije primjerno na zapisnik i s time je zapisnik usvojen. I onda prelazimo na prvu točku e, dnevnog reda za današnje popodne, to je izjava e,